Kada ovaj ljubazni gospodin vam mahne, vi mu se nasmiješite. Hvala. Prelazimo na glasovanje. Prije toga imam još jednu molbu na kraju glasovanja. Kada prođemo sva glasovanja, molim vas da ostanite na svojim mjestima jer imam još jednu važnu obavijest. To će biti vrlo kratko. Dakle, važna obavijest nakon glasovanja dolazimo do izvješća gospođe Nirijade. Izvjestiteljica ima riječ i dvije minute vremena. Izvolite. Gospođo Nirijada. Dragi kolege, predsjedniče, kako se pritisak na radnike povećao zbog pada gospodarskog rasta. Ovaj fond zaista daje mogućnosti državama članicama da oni koji su izgubili posao za vrijeme ekonomske krize sada dobiju mogućnost da e, nauče nove vještine i znanja i tako dođu na tržište rada. To je zaista izuzetno važno, a dugoročni pozitivni učinci bit će pozitivni na zemlje članice trebaju se uvesti posebne odredbe kako bi došlo do mobilizacije Europskog globalizacijskog fonda i da se na taj način e, mogu nositi sa socijalnim, gospodarskim i financijskim poteškoćama. Trebaju se također na e, regionalnom planu to provoditi. E, trebaju se naći dakle, lokalna rješenja na regionalnoj razini Pozdravljam to jer to omogućava da države članice i regije međusobno surađuju i da dijele svoja iskustva. Iz tog razloga molim vas da podržite ovaj amandman. Hvala lijepa gospođi Nirijadi. Sada prelazimo na glasovanje i to poimenično. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Jesu, znači zatvaram glasovanje. Izveće je prihvaćeno, čestitam gospođi Nirijadi. Prelazimo na izvješće kolege Kircosa o upotrebi Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji. Također glasujemo pomjenčno. Otvoreno je glasovanje. Izvolite. Jesu li svi glasovali? Jesu. Onda je glasovanje zatvoreno. I ovo izvješće je usvojeno. Imamo e, mali tehnički problem, dame i gospodo, naime, fotografi e, imaju poteškoću sa e, snimanjem dok glasujete i mi ćemo biti razmjerno brzi, pa evo imam prijedlog. Malo ćemo pričakati, vi ostanite na svojim mjestima, oni će obaviti fotografiranje, a onda nastavljamo s glasovanjem. Slažete li se?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 Dobro, hvala lijepa dame i gospodo na, vašem, na vašoj disciplini pri snimanju. Nastavljamo s glasovanjem. Sada je na redu izvješće Murešan i ovdje glasujemo poimenično i otvaram glasovanje. Jesu li sve kolegice, svi kolege glasovali? Jesu, onda je glasovanje zatvoreno. Izvješće je usvojeno. Prelazimo na izvješće gospođe Jeten Meki. Također se radi o EGF-u. Glasujemo poimenično. Glasovanje je otvoreno. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Izvješće je usvojeno. Prelazimo na izvješće kolege Tanga. Također glasujemo poimenično. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Jesu. Glasovanje je zatvoreno. Izvješće je usvojeno. Prelazimo na izvješće kolege Gonzales Ponsa. Glasujemo poimenično, glasovanje je otvoreno. Jesu li svi kolegice i kolege glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Hvala lijepo dame i gospodo. Izvješće je usvojeno, a sada vas molim za vašu pažnju. Kao što znate, na plenarnoj sjednici 16.7. zastupnik Korvin Mike iznio je e, neke stvari koje nisu prihvatljive